prihvatljivo. Da, slažem se, taj, e, tu se radi o neprihvatljivoj kvalifikaciji. Prelazimo sada na glasanje. Najprije želim e, pozdraviti e, predstavništvo parlamenta Kirgistana, Jogorku Kengeš, koji u Europskom parlamentu danas prilogodkom 13. sastanka odbora za suradnju, parlamentarnu suradnju Europske unije i Republike Kirgistana. Parlament je jako počinjen vašom nazočnošću. Nadamo se da ćete imati uspješan sastanak kako bismo pojačali suradnju i prijateljstvo između naših institucija i naroda. Također sam zaprimila od vijeća njihov stav o prvom čitanju o pravilu E, pravi, uredbi o zabrani protiv uvoza koji su predmetom dumpinga ili subvencija od država koje nisu članice Europske unije. Naslov će biti naznačen e, na, u poslovniku današnje sjednice, a rok, tromjesečni rok e,